E, dakle u skladu sa e, člankom 149 poslovnika smo podijelili dnevni red. U dogovoru sa klubovima zastupnika predlažem sljedeće izmjene dnevnog reda. Kao prvo, prva točka nakon glasovanja su izjave vijeća i komisije o djelovanju presude Europskog suda vezane uz odluku e, Safe Harbor, američku odluku Safe Harbor. E, zatim imamo odbor za gospodarstvo i proračun koji su predložili dva kandidata za upravljački odbor Europskog fonda za strateška ulaganja, znači za upravljačkog direktora i zamjenika upravljačkog direktora. I Danas će to e, biti na dnevnom redu u doba glasovanja današnje sjednice i sjednica će trajati do 23 sata. Ima li prigovora? To nije slučaj. Dakle, usvajamo ovaj dnevni red sa ovim izmjenama. Pravni odbor je e, usvojio sljedeće izvješće o ukidanju imuniteta, izvješće Svijevka prema članku 9 poslovnika taj će E, to će izvješće biti danas e, izneseno na glasovanje. Osim toga dobio sam sljedeći zahtjev e, frakcija EPP-a je zatražila raspravu o izjavama vijeća i komisije o posljedicama odluke Europskog suda kojom se poništava američka safe harbor odluka taj zahtjev će obrazložiti gospodin Gozales Pons. Hvala vam. Da, naš klub zastupnika traži da rasprava za danas poslijepodne o presudi o sporazumu Safe Harbor da o tome pripremimo rezoluciju za sljedeću plenarnu sjednicu. E, podaci naših građana i naših tvrtki e, su, nisu sigurni koliko smo mislili i smatramo da Europski parlament treba inzistirati prema Europskoj komisiji da hitno reagira i definira nova pravila putem kojih ćemo izaći iz pravnog limba u, u kojem smo se pronašli sada zbog ove odluke. Pons, e, Gospodine González Pons, imat ćemo raspravu, e, no radi se o tome e, kako ćemo odlučiti. Znači, zahtjev je o tome da dodatno imamo i odluku na, da odlučujemo o rezoluciji na sljedećem zasjedanju. Gospođa Holmajer. Gospodine predsjedniče, dragi kolegice i kolege, ja vjerujem da se slažemo da odluka Europskog suda e, o poništavanju e, sporazuma Safe Harbor je značajna odluka. Komisija je ocijenila nedovoljnost e, sporazuma Safe Harbor na temelju pritiska koji je izvršio Europski parlament sa, na čelu sa klubom zastupnika Pučana i drugim klubovima zastupnika gdje smatramo da sporazum Safe Harbor ne štiti dovoljno prava europskih građana. Stoga je bitno da mi dalje ostanemo na tom putu i da donesemo i rezoluciju kako bismo iznijeli svoja mišljenja i kako bismo s komisijom potražili jedan brzi način kako možemo ostvariti jednu razumnu suradnju i pravnu sigurnost Europe u smislu tog protoka podataka prema Americi. Želi li neko reći nešto protiv ovog zahtjeva, gospođa Sipol? Safe Harbor je bila važna presuda no, sad mi je drago čuti da <laughs> sad se kaže da to pučani promoviraju, no ja nisam tako čula do sada. U svakom slučaju, ovaj parlament već godinama ima jasno stalište prema Safe Harboru, i govori da podaci nisu sigurni temeljem tog sporazuma. To stajalište nije nešto što trebamo potvrđivati jer to je sad definitivno na komisiji koja mora tu nešto odraditi, koja mora reći kako će se s time postupati i da to tako dalje ne ide. Potrebno je podnijeti novi prijedlog na koji mi trebamo reagirati. Okay, meine Damen und Herren, lasse ich Dame i gospodo, e, e, glasovat ćemo o zahtjevu kolege Gonzalesa Ponce. Ko je za? Ko je protiv? Mislim da je zahtjev odbijen. Dobro, otvorit ćemo elektroničko glasovanje da provjerimo. Jesu li svi kolege i kolegice glasovali?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 izjavu do predsjednice komisije i visoke predsjednice za vanjsku i sigurnosnu politiku da e, nas izvijesti o situaciji u Turskoj pod naslovom masovnog ubojstva nenevinih ljudi e, u mirnim demonstracijama. A zastupnik Hadži Georgiju će obrazložiti zahtjev. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήταν μεγάλο λάθος να δει αυτό το θέμα ως ja bih volio da raspravimo o ovom pitanju u ovoj kratkoj sjednici, jer ako ne raspravimo o tom pitanju susjedske politike, e, toliko ljudi je umrlo i nakon tolikih smrti, i to ne samo nedavno, već i cijelih ovih pretoklih tjedana i mjeseci u borbama sa kurdskim snagama, mi moramo to podrobno razmotriti i moramo to učiniti danas zapravo e, na svima nama, e, na našu korist je da raspravimo o tim pitanjima i to dubinski raspravimo jer mogućnost kaosa je nešto što nam prijeti i nešto moramo učiniti, izraziti solidarnost sa turskim građanima i provedba sličnih aktivnosti može se pomoći Tome se može pomoći ako imamo raspravu o tim pitanjima. Nakon arapskog proljeća i svega što se dogodilo tamo, nitko ne želi vidjeti još jedno tursko proljeće. Hvala. Hvala. E, ko, će još, ko želi još govoriti u korist zahtjeva, ko želi govoriti u protiv, onda ćemo glasovati. Ko je za ovaj zahtjev, molim da dignete ruku. Ko je protiv? Tko je suzdržan? Odbijen. Zahtjev je odbijen. Dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda, a to je priprema sjednice Europskog vijeća 15. i